Madame Grappini, vous aviez... Euh, Gospođo Grappini, htjeli ste nešto reći prije nego što se pređe na glasanje? Hvala predsjednice. Htjeli bih vas obavijestiti prema pravilniku da tijekom rasprave s predsjednikom vlade Belgije jedan kolega je rekao vi ste služavka koja E, i samo sluša. E, to, po mom mišljenju, tu se radi o čistoj diskriminaciji i seksističkoj, e, što je neprihvatljivo. Da, slažem se, taj, tu se radi o neprihvatljivoj kvalifikaciji. Prelazimo sada na glasanje. Najprije želim pozdraviti predstavništvo parlamenta Kirgistana, Jogorku Kengeš,